Dragi kolege, sljedeća točka dnevnog reda je preporuka za drugo čitanje. Gospodže Riz, riječ je o mogućnostima država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama. Dajem riječ izvjestiteljici na četiri minute. Gospodže Riz, imate riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Imamo, kasnimo gotovo